vam. Ovime završavamo e, ovu točku dnevnog reda. Prije nego što krenemo dalje, moram obavijestiti vječnicu da u skladu sa člankom 231 stavak 4 nismo dobili zahtjev da se glasa o korigendumu koji je e, najavljen jučer u pet popodne. Stoga smatram da su korigendumi e, usvojeni. Prelazimo na sljedeću točku.